To je samo pitanje. Mi smo u našem klubu zastupnika prije nekog vremena razgovarali o onim posebnim primjerima koje ste vi dali. Drugim riječima, vi ste ljude posebno e, educirali, specijalnu edukaciju pružili da bi oni bolje lovili migrante drugim riječima. E, se takozvane sigurne migrantske rute sada postaju najopasnije jer de facto tu ljude e, mogu E, oni voditi rutama gdje će biti izloženi jer se točno sve zna unaprijed jer se to kontrolira različitim bandama koje onda mogu te ljude krasti i koristiti za svake situacije. Mi znamo što se događa poslije u Libiji, njih muče, prodaju i tako dalje. Hvala lijepo gospodine Lebreton na minutu. Merci, Hvala. Baš i Ujedinjeni narodi i njihov pakt Marakešu Europska komisija smatra da je ova situacija migrantima situacija koja se mora prihvatiti čak e, i nešto što otvara mogućnosti. I zato predlaže tri glupe mjere. Dublin 4 prema sustavu obveznih kvota. Drugo, da se stvori zakonski put za migracije i treće da se na unutarnjim granicama više ne kontroliraju prijelazi, a e, mnoge su zemlje ponovno uspostavile kontrolu nad svojim granicama zbog toga što ovog glupog i nerazumnog schengenskog sustava velik broj nekolicina zapravo europskih država kako bi sačuvali nacionalni identitet usprotivili su se protiv ovakve situacije jer e, narodi e, nisu besmrti i to e, narodi znaju i ne žele nestati. Međutim, Europska komisija je također smrtna i nestaće bude li se, kao i cijela Europska unija, bude li se ovako ponašala. Sad gospodin Koelja. gospođo predsjednice hvala lijepo i dobar dan. Eh, danas eh, prvom kao što nam je rekao povjerenik vidjeli smo da je prvih dana ove nove godine svakog dana po jedna osoba poginula pokušavajući doći do naših granica. 2018. je vjerojatno bila najsmrtonosnija zemlja ikada sa više zapravo smrtnosti u odnosu na broj migranta koji su se uputili. I vidite, samo pet država još uvijek e, prihvaća gotovo 75% svih migranata i izbjeglica koji stižu u Europu. Mogli smo misliti da će barem se povratak onih koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da će se to barem dobro odvijati. Međutim, ni to nije išlo dobro. Mi znamo da se 2017. je 37% bila uspješnost povrataka, manje nego godina prije a mi smo uspjeli sada i jačamo Frontex i trebali bi sad biti napokon u stanju da očekujemo da će i Europska agencija za azile učiniti svoje i pomoć u tome. Međutim, vlade jednostavno se tu protive i de facto nacionalne vlade su te različitih zemalja članica koje nam zapravo pružaju otpor. I šta će biti, kao što smo već čuli, u vijeće treba, ne treba više blokirati sve. Jer vidite, to što se događa ne pogađa samo one koji traže zaštitu u našem području, nego se to odnosi i na e, cijelu globalnu situaciju i de facto potkapa naš kompletan ne samo ugled nego vjerodostojnost i potiče jačanje populizma u Europskoj uniji. Hvala lijepo gospodin Niedermüller na minutu az elmúlt hetek eseményei a földközi tengeren hánykódó menekültekkel teli hajók Postoji velik e, broj situacije s migrantima sada kojim se zapravo opisuje u kakvom smo mi stanju. Dio država članica iz licemjerja nisu spremni usvojiti novu Dublinsku uredbu, što jednostavno ponovno pokazuje da Dublin nije u stanju igrati svoju ulogu. Nema šanse da se dobije nova Dublinska uredba i zbog toga trebamo barem imati privremeni e, sporazum o tome i e, morali bismo barem e, moći nešto napraviti da bismo uključili u društvo migrante koji dolaze. A one države koje nisu spremne prihvatiti migrante morali bi platiti zbog toga određene kvote. Trebali bismo zaista uzeti u obzir jedno prijelazno privremeno rješenje, u protivnom nećemo ništa postići. Hvala lijepo. Ja sam htjela čuti kraj vaše intervencije prije nego što riječ na minutu gospodinu Vistesenu. Hvala lijepo. Svake godine tisuće ilegalnih imigranata prelaze europske granice. Kada čujemo ovu raspravu ovdje čovjek bi ste stekao, mogao steći dojam da zapravo ovdje se podržava ilegalnost i pogotovo recimo indirektno na taj način i sve one krumčare koje pomažu ilegalcima da dođu od Evropske unije. Čovjek bi mogao doći, dobiti dojam da parlament želi legalizirati ulazak otprilike milijuna ljudi svake godine u Europsku uniju, ali to nije tako, jer ti ljudi se ne mogu ovdje jednostavno integrirati svi tom brzinom, to ne ide. Zbog toga se Danska i trudi ostati izvan svakih tog, integracijskog ludila koji je mnoge ovdje zahvatio. Mislimo da jedini koji se ovdje razumno ponaša od svih europskih institucija je Europsko vijeće jer je svjesno da to Europa ne može jednostavno svladati. Stoga se nadamo da će Europsko vijeće ostati na tom svojoj politici neće dozvoliti da se pritisak kojeg parlament na nju ga vrši da bi povećali različite imigracijske kvote i količine da ih neće prihvatiti. Gospođa Gosman. E, najprije E, se odlučilo da se granice zatvore kako migranti ne bi e, mogli ući, e, a zatim se odlučilo da se vodi politika odvraćanja. I na taj način smo te ljude gurnuli u ruke mafiji i krijumčarima jer drugačije se nije moglo. Evo to ispada sada politika Europske unije. Španjolska je zadržala politiku E, otvorenu politiku jer bilo bi e, samoubojstvo pustiti te ljude da stradaju na brodovima. Ovo što sada e, imamo u sporazumu s Afrikom to je neokolonijalizam. Naime, financiramo logore u kojima su ljudi u ropskim uvjetima. Europski novac tako dospjeva u ruke krvavim diktatorima. Naravno, tamo se ne ostvaraju nikakva prava koja bismo mogli povezati sa socijalnom demokracijom. Hvala na minutu i pol, gospodin Samet i Mek. Signora Presidente, kas li meta referu al dak li ili e ili Hvala lijepo. Kada smo prošlog tjedna govorili o tome što se dogodilo, o ljudima koji su 49 njih migranata, među kojima je petero djece, koji su tri tjedna patili i nisu smjeli se nigdje iskrcati, da im se dakle dozvolilo da se napokon iskrcaju na Malti svi smo zapravo to doživ, veliko olakšanje doživjeli. Međutim, to još uvijek se događa u jednoj jakoj krizi i mislim da su povjerenik Avramopoulos i njihov premijer izrazili evropske osjećaje najbolje kad su rekli to nije ono što se, to što se događa, nije ono što odražava evropske vrijednosti ono što, ali da bismo živjeli svoje vrijednosti, treba nam jedan održivi mehanizam. Treba nam više solidarnosti a ne da se te takve situacije rješavaju improvizirano od slučaja do slučaja. Imam tu i druge primjere. Vidjeli, bili smo svjedoci različitih situacija kada je recimo velike države kada je počelo sa taktikama E, zastrašivanja vršiti pritisak na male zemlje, što isto tako ne možemo dozvoliti. Baš u ovom kontekstu e, nedovoljne solidarnosti na području migranata. Dakle, nama treba sasvim druga politika i treba nam jedna unificirana politika za sve te ljude da znamo kako ćemo postupati prema ljudima koji žele doći k nama. Hvala puno inače povjereniku Avramopoulosu na ono što je rekao za Maltu i da će nas posjetiti. Mi se tome jako veselimo jer i, dočekujemo njegov dolazak. Hvala lijepa. Sada gospodin Moraz. Hvala. Evo, sad imamo samo tri mjeseca do isteka ovog našeg mandata. I to znači ovo je nešto što se već kao deja vu događa, smo već doživjeli da mala zemlja poput Malte E, koja je već onda u vrijeme kad sam prvi put postao europski parlamentarni zastupnik počela prihvaćati izbjeglice. Sad se to ponavlja. Ta mala, mala minijaturna zemlja opet prihvaća izbjeglice. Pa se onda postavlja pitanje zar Zar smo mi kompletno zbunjeni da nismo i da li smo otišli kompletno u krivom smjeru kad nismo uspjeli zapravo donijeti zajednički zakon i reformirati Dublin? koji su odgovori na to pitanje? Odgovor je da nam je treba jedan odgovor na politika jer neće će se ponoviti one grozne situacije, teške krize sa jako, jako puno žrtava u sredozemlju i posvuda dužim migrantskih ruta. Ali mi imamo, nemamo ponovno samo tri mjeseca pred nama. I sada kad je završila austrijsko predsjedanje, moram pitati rumunjsko predsjedanje, apelirati na njih da prihvate ove šanse koje imaju da i ovom, koliko mogu ovom prozoru od tri mjeseca koliko nam je još ostalo, da to iskoristimo. Mi znamo da smo naše izvješća učinili, da smo napravili sve što smo mogli s naše strane, pa neki rumunsko predsjedanje ova tri mjeseca maksimalno iskoristi da nešto spasimo u toj reformi. Hvala. Sada gospodin Radev. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Danas govorimo o krizi na sredozemlju, međutim, nismo svjedoci neke najnovije velike masivne krize, nema tako velikih brojeva. na, i unatoč tome Evropska unija se nalazila u jednoj pat poziciji zapravo u jednoj slijepoj ulici gdje će i kako će sa 40 ljudi, samo 40, malo 49 ljudi. E, kamo će ih smjestiti tjednima. Evo vidite, nakon ovog neuspjeha reformske azilne politike svima je teško, posebno recimo prvim zemljama na liniji, prema vanjskoj liniji, recimo Grčkoj. Ali vidite, nama je prioritet završiti ovu reformu našeg azilanskog i migrantskog zakona, da znamo točno ko je za što odgovoran, kako ćemo razlikovati između ekonomskih migranata i tražitelja azila i e, ono što je jako bitno je da reforma olakša situaciju zemljama kao što su Malta, Bugarska, Italija ili Grčka zemlje na prvoj crti prema vanjskim granicama i da svako, bez obzira na svoju geografsku poziciju unutar Europske unije preuzme svoju odgovornost. Hvala lijepo na minutu gospodin Köster. Drage naš, kolegice i kolege. Prije nekoliko dana je ona cinična igra sa 49 ljudi koje su nevladine organizacije spasila od utapljanja napokon okončana. Mi znamo da su nakon 18 dana izbjeglice njih 49 potpuno traumatizirani, iscrpljeni, iskrcani na Malti. Međutim, da će se ubrzo opet te situacije ponavljati, da li će brodovi za spašavanje uopće moći napustiti sigurne luke koje imaju, da li će uopće moći ljude negdje iskrcati i da li će se oni biti preraspodijeljeni po europskim zemljama. Ili će opet biti problem da ih se bilo kamo iskrca. Dakle, zato tražim solidarni odgovor. Moramo imati koaliciju voljnih zemalja koje će se dogoditi govoriti oko jednog ključa za raspodjelu. A znamo da se vijeće i dalje odupire još uvijek da ozbiljno pregovara o Dublinu 4, o reformi sančnih zakona. Upravo to bi trebala biti ona solidarna preraspodjela o kojoj stalno govorimo. Tako zamišljam solidarnu Europu. Evropska unija mora napokon svoj vlastiti program pomoći na moru i spašavanjem na moru spostaviti kako bi napokon prekinuli to umiranje silno na sredu sredozemljem. Hvala lijepo na jednu minutu gospodin Mandl. Hvala lijepo predsjedavajuća, drage kolegice i kolege. Gotovo nigdje drugdje na svijetu se vrijednosti ljudskog dostojanstva i slobode ne iživljuju, ne doživljuju, ne proživljuju tako kao Europi, a to se upravo i dovelo do blagostanja Europske unije. A naravno zbog toga je uglavnom i Europska unija i europske države postala toliko privlačna svima drugima, a to opet sa sobom donosi veliku odgovornost za Europu da pretvori se u e, jaku Europu koja može pružiti pomoći ljudima koji dospiju teške situacije. Međutim, tu nam treba jedan sustav da se doista samo onima koji su doista progonjeni, koji su doista u teškoj situaciji prihvate u Europi i im se pomogne, a ne recimo sve ono što različiti krijumčari potenciraju da bi sami zaradili, a ne da se događa ono što nam je govorio recimo povjerenik, jer moramo spriječiti takvu kriminalne aktivnosti na taj način smanjiti i broj poginulih na tim rutama. Moramo zaštititi zbog toga svoje vanjske granice. A za one koji do, mogu doći, koji su doista izloženi progonu, za njih se moramo pobrinuti da se integriraju i zato moramo i razviti naše tržište rada skladno s tim da bismo te ljude mogli integrirati. Gospođa Kenge na minutu. Hvala. Već više od godinu dana je u ovoj vijećnici se izglasala reforma Dublina, koja je inovativna, hrabra i koja se temelji na načelu solidarnosti. Bez takvih reforme iluzorno je smatrati da će se moći regulirati migracije. Ne preuzmu li se odgovornosti i ne bude li jamstava za zaštitu migranata e, kao što su oni na brodovima Aquarius ili pak Human Rights Watch, bez dakle takvog čega na tim brodovima neće se moći ljudi spasiti. Moramo ponovno povratiti naše dostojanstvo, a iznad svega spasiti ljudske živote spasiti ih i dovesti u prvu sigurnu luku. Moramo tražiti da se odma pristane na njihov iskrcaj. Moramo svi također podijeliti odgovornost, a tražim od različitih vlada da jednostavno prestanu s demagogijama, da rade u skladu temeljnih ugovora, ali također i u skladu sa dva pakta koje su nedavno izglasane na Ujedinjenim narodima. Hvala vam lijepo. Kolege, imamo jako puno govornika za slobodno javljanje za riječ. Ja ću učiniti sve što mogu. Prvi je gospodin Lopez. Presidenta, konseho. E, gospođo predsjedateljice, e, dragi predstavnici vijeća, Puno smo raspravljali o reformi azila, a vijeće je to blokiralo. Milijuni europejaca se pitaju e, što dalje, e, što političari misle e, kada je potpisan Lisabonski ugovor, važno je bilo da se dođe do zajedničkog stajališta i do toga da cijela Europa bude jedinstvena po pitanju solidarnosti, e, sigurnosti i, i u tome kako će se obrađivati zahtjevi za azil. Međutim, e, tu je odgovornost vijeća. Treba nam e, humana politika azila i prije svega europska politika. Nije bilo samo e, raznih telefonskih poziva i e, hitnih rješenja. To nije dovoljno. Važno je da postoje zajednička načela i propisi za provedbu te politike. Žao mi je. E, vrijeme mi je isteklo. Gospođa Tomašić

procedura i kriteriji za ove tri skupine ne mogu biti isti jer su njihove potrebe različite. dosadašnji je sustav omogućavao masovne prijevare i to je problem koji moramo adresirati. hvala lijepa predsjedateljice. 2018. E, je bila važna godina. Mi sada moramo pokazati građanima Europe da smo sposobni rješavati probleme. I zato mi ovdje u parlamentu moramo e, tražiti da se vodi razumna politika e, mi u liberalnoj politici e, ne želimo sada reći sve granice otvoriti ili zatvoriti, nego želimo imati jedinstveni postupak za azil. E, mi se zalažemo za odgovornost država članica, zalažemo se da se određene stvari brzo e, rješavaju kao što su problema djeca, djece migranata i tako dalje. Nećemo to moći svladati sami, svatko sam za sebe. Samo kao Europska unija možemo riješiti te probleme. E, također ne smijemo širiti lažne brojke koje straše ljude. Oni koji to rade bi se trebali sramiti. Od vijeća i od parlamenta i od komisije tražimo da sada e, pređu na dijela, ne samo na riječi. Gospodin Sole. Hvala gospođo predsjedateljice. E, antievropska ekstremna e, desnica e, širi strah i na to treba reagirati. Kao prvo, trebamo uz podršku pučana i liberala se boriti protiv populista. Pogledajte e, recimo kakve mogućnosti imamo. E, populističke e, riječi i pogrešne recepte trebamo raskrinkavati. To se pogotovo odnosi na pitanja azila i migracija. Već godinama govorimo o reformama dublinskog sustava, već godinama se bavimo tim pitanjima E, želimo urediti sustav azila i migracija, međutim još uvijek e, nismo u stanju se svi dogovoriti. E, osim toga nema dovoljno solidarnosti, nema dovoljno pravedno raspoređenog tereta i moje dame i gospodo, molim i gospodo u vijeću da paze na populističke tendencije i da rade svoj posao. Imigracijska e, kriza je e, pitanje e, gdje se mi još uvijek bavimo koliko će izbjeglica imigranata primiti koja država. Mi se bavimo pitanjem toga da se zahtjevi za azilom postavljaju na ispravan način. Međutim, trebamo govoriti i o solidarnosti. Što je to solidarnost? To je e, da se stavi na raspolaganje novac i da gradimo e, kampove ili e, takvih će stvari biti sve dok vrata Europe ostanu zatvorena još uvijek ćemo onda e, stalno govoriti o ilegalnim izbjeglicama i migrantima. Ti ljudi ne bi trebali imati ilegalni status. Rat je e, ilegalan, nezakonit, krize su nezakonite. Mnogi, e, mnoga djeca su e, izgubila život i još će dok konačno ne zaustavimo te ratove. Hvala kolege, primila sam pet osoba da se spontano javi za riječi. Oprostite svi drugi, ali nemamo više vremena, a sada dajem riječ povjereniku Avramopolosu da odgovori na ovu raspravu. No prije nego što vi uzmete riječ, da, vi ste bili među prvima Oprostite, ali imam vrlo jasna uputstva da se radi o mojoj odluci. Ovo je izuzetno važna rasprava i bila bi dala svima puno više vremena. Ali ja sam pod velikim pritiskom onoga što su dogovorili oni koji imaju puno veću dužnost nego li ja e, i e, više su u ovdje. Hvala predsjedavajućoj. Dragi kolege, hvala što ste organizirali ovu i važnu raspravu u ovom trenutku. Bilo bi mi drago da ne moramo o ovome raspravljati, ali nažalost moramo. Kao što je velik broj među vama naglasio za vrijeme rasprave, ovo je posljednja šansa koju Europa ima. Ne smijemo zaista prezati pred bilo kojim naporom koji treba uložiti. Europska komisija zaista želi predano raditi s vama i s vijećem na radu reformi europskog sustava azila. Hvala vam na ovoj jasnoj i glasnoj podršci što su nam dali. I dalje ćemo nastaviti raditi zajedno kako bismo dovršili naš sveobuhvatni rad. Odgovorit ću sada gospođi Sofiji Interfeld. Svi su naši prijedlozi nužni dijelovi cjelokupne politike. Ja sam pribilježio što ste vi rekli Međutim, ja vam samo mogu reći da mi na taj način vidimo cjelokupnu politiku i paket što ga moramo usvojiti. Ne smijemo nikada zaboraviti da kada se radi o migracijama, sve što radimo je međusobno povezano i svaki dio omogućuje da se dovrši slagalica. Dovršiti rad na europskom paketu azila nužno je kako bismo spriječili neredovne, nezakonite migracije, da spriječimo sekundarne pokrete i moramo zbog toga brzo i pravično u cijeloj Europi rješavati migracijske zahtjeve. Sve je to ključno, ne samo kako bismo spriječili da nezakonito ljudi kreću za Europu, ali isto tako kako bismo jednom zauvijek okončali poslove krijumčara i trgovaca ljudima. Moramo surađivati sa afričkim državama partnerima. To je okosnica našeg posla. E, Europski trust fond za Afriku za pomoć je zaista važan. Trebamo omogućiti da sve priobalne države na sredozemlju budu se spremne podvrći obvezama prema međunarodnim propisima o spašavanju i izvlačenju na moru. A moramo raditi i sa zemljama iz kojih dolaze migranti i unutar Europske unije. I isto tako što je vrlo važno, moramo bolje kontrolirati naše vanjske granice. Tražili smo da imamo deset tisuća pograničnih policajaca više. Mi smo prijedlog dali, to su od nas tražile europske države. Zato moramo i napredovati u radu na tim prijedlozima koje smo već sve dovršili ili skoro dovršili. Kolege, moramo biti spremni za budućnost, za nepredvidivu budućnost. To je u interesu svih nas. Ne možemo jednostavno si više dopustiti ovakve neorganizirane ad hoc solucije. Jednostavno, došlo je vrijeme da riječi pretočimo u dijela. U ovoj godini kada će se održati europski izbori, moramo naglasiti da naša metoda mora evropljanima dati ono što od nas očekuju. Oni od nas očekuju puno i isto tako oni na nas naračunaju. Imamo puno ključnih zakonskih dosjeja, moramo ih dovršiti. Moramo ostaviti Europi jednu e, jaku baštinu u nasljeđe. Hvala. A sada dajem riječ u ime vijeća gospođi Čot. Dame i gospodo, ova situacija o kojoj sada govorimo zaista je e, loša. Predsjedništvo radi s državama članicama i komisijom kako bismo omogućili predvidljivost u skladu s međunarodnim pravom mora po pitanju iskrcaja i kako bi omogućila učinkoviti postupe za azil i e, povratak. E, u prosincu 2018. godine Europsko je vijeće zatražilo od e, vijeća da nastavi raditi na temelju prethodnih zaključaka koje citiramo da se traži konsenzus o Dublinskoj uredbi da bi se reforme temeljile na odmjeravanju između odgovornosti i solidarnosti uzimajući u obzir interes osoba e, koje se iskrcaju s brodova nakon spašavanja i izvlačenja. I Europsko vijeće e, radit će u tom smislu. Tijekom više predsjedništava dani su pokušaj kako bi se našlo rješenje prihvatljivo za sve. Različiti su koncepti testirani. Međutim, nije se uspjelo dogovoriti oko kompromisa. Kao što je već objašnjeno ovdje, jasno je bilo da se e, dogovori moraju temeljiti na različitim aspektima cjelovitog pristupa. Upravo taj put namjerava slijediti rumunjsko predsjedništvo. Kao što sam ranije rekla, radimo na tome da nađemo rješenje gdje ćemo predvidljivo staviti u sklad e, sa međunarodnim pravom mora. Trebamo imati učinkovite politike azila i povratka. Pozdravljam rješenje koje je nađeno prošli tjedan vezano za dva broda nevladinih udruga i tu ćemo surađivati sa državama članicama. Zaista je vrlo važno da odmah uspijemo, pa makar to bilo i privremeno rješenje cijela Evropska unija to ne zaslužuje. Da ne kažem da to ne zaslužuju sami migranti. Ovakav pristup kakva e, se sada događa. Nastavit ćemo reformirati zajednički sustav azila i na taj način će imati trajnu trajno rješenje za ovaj problem u budućnosti. Uvjerena sam i dalje da zahvaljujući naporima svih možemo i tekako poboljšati situaciju u ostvarivanju ovog cilja. Hvala. Hvala, hvala vam i hvala kolege na vašem angažmanu i doprinosima za vrijeme ove vrlo važne rasprave. Sada smo raspravu o ovoj temi završili. l'ordine del na dnevnom redu su sada izjave vijeća i komisije o austrijskom predsjedanju koje je iza nas ja vas sve želim podsjetiti da u ovom dijelu naše rasprave nije predviđeno slobodno javljanje za riječ ht a isto tako ne možete niti postavljati pitanja, dakle nema ni plavih e, kartona. Sada, prije no što riječ da austrijskom kancelaru Sebastianu Kurcu. Ja bih želio zahvaliti austrijskom predsjedanju na dobroj suradnji s Europskim parlamentom. Osim toga bih želio i austrijskom predsjedanju vijeća zahvaliti na pozivu koje su putili parlamentu kako bi sudjelovao u ovim akcijama i mjerama za pomoć Africi, jer vidite, tu su sve e, vrhunske evropske institucije pod predsjedanjem, naravno i pod vodstvom, da kažemo, predsjednika vijeća Tuska sudjelovali i mislim da je taj veliki skup bio jedan vrlo pozitivan i sjajan završetak austrijskog predsjedanja posvećen jasnoj pomoći i partnerstvu s Afrikom. I dakle, hvala puno austrijskom predsjedanju o tome, a sada kancelar Kurz austrijski ima riječ, izvolite. Štovani predsjedniče parlamenta, štovani gospodine predsjedniče komisije, štovani zastupnici i predsjednici i predsjednice klubova zastupnika. Jako mi je drago da sam ponovno vaš gost da ste me tu priliku dali kako bih danas prezentirao rezultate austrijskog predsjedanja vijećem. Iza nas je šest vrlo intenzivnih, napornih mjeseci, jedan vrlo nabijen radni program kojeg smo uspjeli nekako dovršiti, ali i sjajn, razdoblje sjajne suradnje s Europskim parlamentom. I naravno tu želim posebno zahvaliti na toj sjajnoj suradnji koju smo uživali u našem radu i s parlamentom i s komisijom i s vijećem. Dakle, puno hvala na podršci koju ste pružili našem predsjedanju. Tijekom austrijskog predsjedanja e, mi smo se mi smo uvijek veliku vrijednost polagali na jednu sveobuhvatnu suradnju sa Europskim parlamentom i u tom smislu puno hvala gospođi Karlini Edhalses i Bokne Strauss koji su nas zastupale tijekom predsjedanja ovdje u parlamentu. Ali isto tako hvala na 161 rundi pregovora u okviru trijaloga u kojima smo svi sudjelovali, prilikom čega je došlo do 53 usuglašavanja, 53 pitanja i dosjeja. Hvala vam na svam vašem angažmanu i u parlamentu i u vijeću i u komisiji, ali puno vam hvala ne samo na angažmanu nego i na vašoj volji da se postigne kompromis. Zatim želio bih zahvaliti našem austrijskom timu u Briselu, našem odvjetniku Aleksandru Jasaši Brončaku i svim našim ostalim kolegama koji su, austrijskim koji su stalno u Briselu. A zatim Želim zahvaliti našim partnerima u Trojci Estoniji i Bugarskoj jer njihova pomoć nam je puno značila. Osim toga želim sada na kraju poželiti našim nasljednicima Rumunjima koji sada preuzeli predsjedanje puno uspjeha i sreće tijekom njihovog predsjedanja. Dame i gospodo, ja sam bio ovdje prošlog ljeta i tom sam prilikom rekao da svi zajedno ne možemo i ne smijemo Evropsku uniju doživljavati kao nešto što je sami po sebi razumljivo, nego da moramo svakog dana raditi na tom da je poboljšamo. Pa čak i onda kada u različitim konkretnim pitanjima vezanim za konkretna pitanja imamo nesuglasice i ili razimo mimo ilaženje stajališta. Rekao sam, moramo ih saslušati, moramo naći kompromis jer ne smo dozvoliti da nas išta odvoji i razdvoji. I danas bih to opet tako formulirao. Kao Evropska unija uvijek se suočavamo sa izazovima Pogotovo činjen zato što naše strukture su komplicirane i zato što je dolazak onda do odluke konačne i do usuglašenja u takvom kompliciranim strukturama čekat kad čini ne samo teškim nego i nemogućim. Ali upravo to, da kroz tako težak put moramo to riješiti jer ne postoji alternativa toj vrsti suradnje i ne postoji alternativa našoj volji i spremnosti da se sklapaju kompromisi. Jako sam sretan da sam protekli šest mjeseci s vama zajedno uspio postići različite kompromise i pomoći da se oni sklope i nadamo se da smo na taj način Evropsku uniju mnogim vrlo konkretnim stručnim pitanjima pomogli da nađe pravi put. A sada što se tiče svih ovih velikih izazova s kojima se moramo nositi, dozvolite da počnem sa Brexitom kao jednim velikim izazovom za cijelu Europsku uniju. Kad smo mi u srpnju imali tu čast preuzeti predsjedanje vijećem, onda smo željeli apsolutno pod svaku cijenu sačuvati jedinstvo preostalih 27 članova Europske unije. U tom smislu želim danas zahvaliti i Michelu Barnijevu i našim članovima komisije na čelu sa predsjednikom Junkerom zahvaliti što su tako dobro vodili pregovore da su uspjeli dan danas sačuvati jedinstvo EU 27. A Evropska unija se i to moramo naglasiti prilikom tih pregovora s Velikom Britanijom nema što si predbaciti jer mislim da smo mi jako dobar deal, jako dobar sporazum o istupanju Velike Britanije uspjeli ispregovarati, pa čak i političku izjavu o budućim dobrim odnosima sa Velikom Velikom Britanijom smo uspjeli osigurati. I sad bez obzira kako je ispalo glasanje danas predvečer u britanskom parlamentu, bez obzira koliko bilo teški dani koji nam dolaze, makar možda i odbili to, ja se nadam, Britanci u svom parlamentu taj dogovor, ja se vjerujem i nadam se da ćemo mi očuvati ovo naše jedinstvo među ostalih 27 članica Europske unije. Austrija će i nakon ovog predsjedanja vijećem činiti sve kako bi ti liniju jedinstva 27 članova EU pod podržala i održala. Znate, mi smo se osim Brexita još fokusirali vrlo namjerno na tri druge teme, kao što je borba protiv ilegalnih migracija, sigurnost vanjskih granica, drugo je dobro stanje, blagostanje Europske unije i tržišna konkurentnost i treće je sigurno susjedstvo Europske unije, jer ako želimo stabilnu situaciju kod nas, onda moramo se boriti za stabilnu situaciju u susjednim državama. Prvo, glede sigurnosti i migracijske politike. Unatoč blokade koje smo doživjeli uspjeli smo postići napredak u suradnji s trećim državama, posebno sa mm, Egiptom, ali i drugim državama smo uspjeli osigurati da se spašavanje izbjeglica ne događa samo s europskih i europskim brodovima, što bi uvijek bilo povezano sa kartom za ulazak u Europsku uniju, nego da to spašavanje u sve većoj mjeri preuzimaju i obalne straže Libije i drugih afričkih država i Egipta i onda ih vraćaju na obalu Sjeverne Afrike. A to je dovelo do toga da smo danas imamo 95% manje ljudi koji dolaze u Europu nego što je to bilo godine 2015. Najvažnije nije bilo smanjenje samo dolazaka, nego i masivno veliko smanjenje e, nesretnih slučajeva umiranja smrti na sredozemnom moru. I došli smo do toga da je centralna središnja ruta koja ide direktno na Italiju praktički zatvorena. Vidite, prošlih tjedana nismo opće imali gotovo nijedan dolazak tom rutom na Italiju. Zatim uspjeli smo kod e, ministra unutarnjih poslova Europske unije e, dobiti suglasnost za jačanje Frontexa. Frontex će u budućnosti ne samo bolje koordinirati rad svih i surađivati sa svima, nego i zapravo određivati najveći dio posla na našoj sigurnosti vanjskih granica. Što se tiče jačanja kadrovskog i jačanja naravno proračunskih izdvajanja za Frontex, mi ćemo se zato i dalje zalagati, a vas molim da se i vi razgovarate i djelujete na svoje vlade kod kuće da bi to povećali s tim se složili jer neki su tome još uvijek nisu skloni. Što se ostalog tiče, mi smo pokušali dati još jedan novi prijedlog, a to je mislim glede solidarnosti, jedan obvezujući prijedlog za solidarnost jer to spada u taj isti koš i želim se tu parlamentu zahvaliti na vašoj podršci za to. I e sad kad smo na drugoj temi, a to je blagostanje i evropska konkurentnost i globalno gledalo i dugoročno osiguranje održivosti našeg takvog života. Mi smo svoje težište uglavnom usmjerili prema jačanju digitalnog unutarnjeg tržišta i mogu vam reći da su mnogi dosije na tom području pozitivno zaključeni. Kao što je recimo područje kibernetičke sigurnost ili uredba o radijskim frekvencijama i emitiranju generalno. S druge strane smo se bavili pitanjem oparizivanja internetskih džinova, giganata, velikih koncerna, najvećih. Mislimo da smo uspjeli sada postići jednu promjenu javnog mijenja koja je i opće našeg odnosa prema tome koji će nam pomoći da dođemo do konačne odluke. A ja vas molim sada još da učinite sve što možete kako bi one koji su još donekle skeptični u vašim zemljama uvjerili u to koliko je to potrebno. Inače mislim da je posebno me veseli što je upravo tijekom austrijskog predsjedanja smo uspjeli i ekologiji puno učiniti recimo redukciju CO2 za osobna vozila i teška ekonomska vozila kao i recimo zabranu različitih plastika za jednokratnu upotrebu među kojima i vrećica i to mi je posebno drago da smo tijekom našeg predsjedanja upravo uspjeli jer je Austrija ekologija jako važna. Zatim zaštita na radnom mjestu od različitih karcinogenih tvari ili uspostava jedne posebne Europske agencije za zapošljavanje. To su sve ti daljnji važni koraci koje smo postigli. I zatim jednu zaista snažnu Europu, jednu globalno konkurentnu Europsku uniju, za to je potreban jedan modern proračun. Ja se slažem da što se tiče pregovora o VFO, onom budućem sedmogodišnjem proračunu Europske unije, E, ja sam bio jako skeptičan, priznajem, otvoreno. Na početku sam bio jako, jako sumnjičan da ćemo tu uspjeti ikakav uspjeh polučiti. Ali trudio sam se i onda sam i na nagovor e, predsjednika komisije počeo vjerovati u to i bacili smo se svom snagom na posao i vidimo da je onda predsjednik komisije bio u pravu, kao i nadležni povjerenik, jer smo postigli puno više uspjeha nego što sam se ja u početku bojao i skeptično razmišljao. Prema tome smo mogli na našem u prosincu kada smo predavali naše predsjedanje i na tom resoru Rumunjima, predali smo kompletno dovršeno rješenje jednog prvi nacrt, da kažemo, kompletan e, proračuna idućeg sedmogodišnjeg. Što se tiče ove važne teme, a to su dobrosusjedska politika i općenito sigurnost naših susjeda, to mogu reći da sam ja, pogotovo kao Austrijanac i znate gdje je naša geopolitička pozicija unutar Europske unije, što mogu reći da smo upravo sa državama Zapadnog Balkana, našim tu najbližim, da kažemo, susjednim državama, isto postigli veliki napredak njihovom približavanju Europske unije. Otvorili smo dva poglavlja sa Srbijom, jednom sa Crnom Gorom koji smo uspjeli uspješno zatvoriti i osim toga smo riješili problem imena Makedonije. Prema tome mislim da je to sveg slovi o jako dobroj budućnosti te regije. Osim toga mislim da taj fokus kojeg su Bugari tijekom svog predsjedanja započeli fokus na Zapadni Balkon, mislim da će nakon nas i Rumunija održati kao jedan od važnih točaka kojima će se baviti. Nadalje, mi smo čuli što se tiče našeg jačanja odnosa sa afričkim partnerskim zemljama. Mi smo na onom kongresu kojeg ste ovdje spomenuli, vrlo važnom sastanku koji smo pod kraj našeg predsjedanja u Beču organizirali, pokušali okupiti sve mogu zainteresirane za e, bolje odnose sa afričkim državama i tu smo naravno razgovarali sa jako puno potencijalnih investitora kako ne bi samo Kinezi investirali u afričke države. Tu smo pokušali sve što smo mogli i na temelju naših e, dosadašnjih bilateralnih ugovora kao i onog fonda koji imamo uzajamnog za pružanje pomoći. I mogu vam reći da su afrički partneri bili vrlo zainteresirani i voljni da e, istupaju sve više u poslove sa europskim poduzećima i s nama. I na kraju nešto što mi se čini zbog, pogotovo zbog austrijske povijesti jako, jako važnim. A to je borba protiv antisemitizma antisemitizma, a s druge strane i anticionizma. Mi smo u Beču održali i prvi puta veliku konferenciju sa svim židovskim općinama iz čitavne Europe na tu temu. U prosincu su onda u zaključcima vijeća se nalaze zaključci o toj temi koji su uvršteni u zaključke vijeća i želim zahvaliti svima u vijeću na podršci našem radu na toj temi i na tom području jer mislim da je jako važno da mi kao Europska unija ne toleriramo više i ne uzimamo samo na znanje da se mnoge židovke i židovi više ne osjećaju sigurni u mnogim europskim državama nego da nešto učinimo protiv toga. Naknadno i zaključno želim vam se, dame i gospodo, još jedanput zahvaliti komisiji, posebno predsjedniku Junkeru, zatim Europskom parlamentu, naravno predvođenom predsjednikom Tajanijem, ali želim zahvaliti svim drugim šefovima vlada i država kao i predstavnicima zemalja članicama i vama, dragi zastupnici, na sjajnoj suradnji i konstruktivnoj i nada se konstruktivnom tijeku našem čitavog predsjedanja. Mi smo se uvijek trudili dati jedan vrlo konstruktivan doprinos i postići vrlo konkretne rezultate i to smo činili naravno mi kao Austrijanci tijekom našeg predsjedanja dali smo sve od sebe i mislim da smo mnogo čemu i uspjeli. A sada ćemo se nadalje kao jedna članica Europske unije, mi Austrija i dalje truditi maksimalno za očuvanje i jačanje naše Europske unije. S obzirom da smo sada tri mjeseca pred europskim izborima, ja želim svim onima koji se budu kandidirali za europske izbore u svibnju, želim vam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 željeti puno sreće i uspjeha. Nadam se da će se tijekom predizborne kampanje voditi jedna stručna, argumentirana i objektivna rasprava o budućnosti Europske unije nam to jako treba i nadam se da će se voditi jednim adekvatnim prizvukom sa puno poštovanja svih argumenata jer nam i to jako treba i nadam se da će to biti na dobrobit svih naših građana Europske unije. Dakle, puno vam sreće želim i na tim izborima i puno hvala na suradnji koju smo ostvarili protekli šest mjeseci. Thank you, Chancellor, Hvala lijepo predsjedniče, kancelarum, predsjedniče austrijske vlade na vašem govoru, a posebno što ste naglasili koliko je antisemitizam i borba protiv antisemitizma Europske unije važna za sve nas i posebno u ovom parlamentu. Mi ćemo naravno se i idućih dana isto tako baviti tim temama, jasno. A sada predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker imate riječ. Monsieur euh, le président. Gospodine predsjedniče, dobar dan, buongiorno. Dame i gospodo zastupnici, gospodine savezni kancelaru. Gospodine veleposlaniče, Gospodine veleposlaniče i gospod e, kancelaru i gospodo predstavnici austrijskog predsjedanja, dame i gospoda, nema puno smisla da ponavljamo ovdje sve ono što je austrijski kancelar ovdje iznio. Bilancu austrijskog predsjedanja vijećem. Mislimo da je ta bilanca apsolutno impresivna. Broj postignutih dogovora između vijeća, parlamenta i komisije je ovdje već i kazan. A 134 dosjea su ovdje uspješno određeni i stretirani da tako kažemo, 73 politička suglasja je postignuto sa parlamentom, a 61 je na trijalozima ovdje postignut. I ja sam zapravo izvukao tu bilancu i sad mogu samo usporediti što je austrijsko predsjedanje postiglo s onim drugim što su drugi uspjeli koji su zapravo krenuli sa još većim zahtjevima koje su podnosili. I mislim da kod te u toj usporedbi se vidi da je bilanca austrijskog predsjedanja stvarno impresivna, uz jedan izuzetak. Ja bih sam zapravo želio da austrijska savezna vlada taj trenutak zapravo prevlada u kojem je unatoč onome što su mnogi od nas mislili dala suglasnost e, paktu o migracijama Ujedinjih naroda. I kancelar Kurz dobro zna da bi zapravo bilo poželjno da je e, predsjedništvo išlo u pravom smjeru umjesto što je negativne signale odašiljalo. Ali istina je da Austrija nije jedina zemlja koja je odbila kao zemlja taj migracijski pakt. I ja to nisam razumio, nisam mogao ni do dana današnjeg razumjeti. Zašto je to tako bilo? Ali dakle, to je jedini izuzetak austrijski stav prema paktu o migracijama UN-a, gdje su oni zapravo negativno prema tome orijentirani. Dakle, osim tog jedinog izuzetka, koji mi dan danas nije jasan, nemam ništa drugo što bih Austrijancima mogao ovdje zapravo zamjeriti ili što bih mogao Um, nazvati manjim nego sjajnim. Jer evo, zaista impresivna bilanca, kao što smo već rekli, i mislim da je njihovo predsjedništvo apsolutno pomoglo europskoj integraciji, europskom pitanju. I zato kad kažemo tako, ja mislim bih volio da imamo više predsjedanja u budućnosti koji se s takvom stringentnošću, konsekventnošću i da kažemo učinkovitošću provode kao što je to bilo austrijsko predsjedanje. Ja sam zapravo jako uživao o tome što smo mi smo se mi uvijek mogli osloniti na spremnost austrijskog predsjedanja da zajamči i učini barem sve da kao što može da bi zajamčilo suglasnost i jedinstvo ostalih 27 sedmorice članova Europske unije. I to se nije događalo samo na razini Europskog vijeća, nego i na svim stručnim razinama, razinama u svim gremijima koje imamo u komisiji vijeću i u europskim institucijama i tu su Austrijanci slijedili uvijek vrlo jasnu liniju, vrlo jasnu liniju europskog jedinstva. I u tom tom smislu im želimo odati priznanje i to maksimalno se zahvaliti i pohvaliti to. Osim toga sam vrlo sretan što je austrijsko predsjedanje sve ove prijedloge koji se odnose na osiguranje vanjskih granica Europske unije tijekom svog predsjedanja pozitivno prihvatilo i zapravo e, dovelo do i pripomoglo da dođemo do jednog totalne suglasnosti. Oni su zatim te prijedloge koje su prihvatili još e, provjerili i zatim su ih još poboljšali, oni su ih dopunili i novelirali to upravo na inicijativu austrijskog e, kancelara jer kažem da smo imali još prije austrijskog predsjedanja smo imali govorili o samo 10.000 ljudi koji bi bili u europskim posebnim snagama za čuvanje vanjskih granica i obala i to se austrijskom kancelaru nije činilo dovoljnim pa su provjeravali jer vidimo da su zapravo na kraju oni i e, pomogli da se realizira taj prijedlog u pravom smislu. Zatim, austrijsko predsjedanje pokušalo tu ideju i kasnije kad su mnogi drugi od nje odustali, održati na životu. Ja se želim inače ispričati jer ja imam gripu pa ne mogu kao što vidite duže govoriti što je za vas dobra vijest i ispričavam se da to moj glas nije uvijek vrlo razumljiv. Ali da vam ovdje još na kraju samo kažem nešto u vezi vijeća što je važno. Svi od nas traže da činimo nešto više što se tiče zaštite vanjskih granica i naše sigurnosti. Mi činimo, činimo, činimo i Austrija je tu jako pomogla, a onda šta se događa? onda vijeće zapravo ne reagira i ne prati to jer s jedne strane traži od nas da nešto napravimo, a onda okljeva i oteže i neće donijeti odluku. Prema tome rekao bih da su to, da je to zapravo jedna dvojako ponašanje vijeća i ne možemo ni mi tu baš puno onda izmijeniti. A u svakom slučaju još jedan puta hvala Austrijskom kancelaru i Austrijskom predsjedanju koji su upravo taj prijedlog kao i sve ostalo maksimalno realizirali i unaprijedili bez obzira što vijeće koče. A i evo Sebastian, ja bih mogao reći samo da sam nedavno s tobom razgovarao u uredu austrijskog kancelara i tebe sam e, zapravo zamolio još da nastaviš sa radom i angažmanom na tim temama koje su važne. I to je austrijsko predsjedanje učinilo upravo i nastavilo rad na svemu tome što nam je bitno, unatoč mnogim recimo dvojbama ili malim rezervama koje su mnogi imali, pa čak i austrijanci. Jer vidite, Europa, to što sam uvijek govorio i prije dok sam još bio sindikalist i ja sad, Europa Europa eh, mora sve zaštititi i radnike svoje, jer svako ko misli suprotno se vara. I mislim da je Austrija jako puno učinila tijekom sveg predsjedanja i upravo na tom pitanju da se zaštite još i zaposlenici i radnici u Europi. A što se tiče VFO-a, našeg budućeg proračuna, tu trebamo posebno pohvaliti austrijske napore jer je unatoč početnim isto različitim dojbama austrijskom predsjedanju pošlo za rukom ono što proteklih godina nikad nije bio slučaj, a to je da pregovaračke kutije, pregovaračke boksove ispune sadržajem, tako da je vijeće kao i parlament a parlament je u tim stvarima malo još i hrabriji nego i napredniji od vijeća, da oni sad imaju jednu pregovaračku osnovu koja nam omogućava da glede financijske perspektive i budućeg VFO-a ostvarimo one napretke koji su potrebni kako bi u listopadu doista onda kako je to i određeno tijekom austrijskog predsjedanja, rekli su tu prognozu da će to biti, dakle plan rada je bio da to u listopadu bude onda kompletno gotov posao na budućem UFO-u. Dakle, tu puno, puno hvala austrijskom predsjedanju, jer mi znamo koliko je bilo teško u ovih proteklih šest mjeseci e, e, sve ove naše boksove za pregovore E, pripremiti, sadržajno ispuniti i spremiti na svim jezičnim varijantama i spremiti nas za sve moguće pregovore. I zapravo austrijsko predsjedanje objedinilo sve one najvažnije stupove nositelje našeg budućeg VFO-a kako bi mogli to onda finalizirati u roku koji je predviđen. I hvala isto tako austrijskom predsjedanju tako jasnim riječima glede antisemitizma. Nisam ni vjerovao da će mi se to za mog života još dogoditi. Da će se židovski sugrađani ponovno bojati u Europi da javno e, kažu ko su i što su. A Austrija je imala naravno posebne razloge, kao što je njihov kancelar malo prije rekao, se zauzeti za borbu protiv antisemitizma u Europi danas. Ja sam bio, kad sam bio u Beču i posjetio sam židovsku općinu u Beču kako bih vidio kakva je situacija s njima razgovarao i rekao im da u Europi danas nema mjesta ni za antisemitizam, niti za ksenofobiju, niti za i tom sam prilikom vidio kao i dalje da je austrijsko predsjedanje zaista se aktivno